Pre jedna obavijest, e, zapisnici jučerašnje dnevne sjednice stoje na raspolaganju, ima primjedaba, e, nema, znači e, zapisnik je usvojen od vijeća.